Dobar dan, dame i gospodo, dragi kolege. Dobrodošli na sastanak odbora AFET. E 15 minuta kasnimo sa početkom sastanka i započet ćemo sa prvom stavkom dnevnog reda, usvajanje današnjeg dnevnog reda. Moram vam najaviti da Točka dnevnog reda broj 6 će biti obrađena e, prije točke broj 5 o Siriji. Ako nema prigovora, ovako izmijenjeni dnevni red se usvaja. Time dolazimo do druge točke dnevnog reda, priopćenja predsjednika. Nema priopćenja. Ne, nitko se ne javlja za riječ ni s vaše strane. Dolazimo do treće točke dnevnog reda usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka koji je održan 14. runa 2017. Imali ikakvih primjedbi? Ne. Onda prelazimo na četvrtu točku dnevnog rada. Usmeno izvješće o našoj misiji u E, opću skupštinu UN-a koja se dogodila 30. i 31. listopada 2017. i misiju AFETA i CDA u Washington i Norfolk koja se održala 31. do 31.10. E, do 3. studenog. Misija u Washington i Norfolk je održana zajedno sa odborom SEDE radilo se o e, temama e, klimatske promjene, mirovne operacije. E, mi smo držali sastanak sa glavnim tajnikom Antonijom Guterres, novim predsjednikom opće skupštine Miroslavom Lajčekom, tajnikom za politička pitanja i odjelom za mirovne operacije UN-a i razvojnim programom UN-a. E, želim svojiti u prigodu kako bi naglasio punu potporu EU-a reformama koje namjerava poduzeti gospodin Antonio Guterres koji je glavni poticaj pokretač za snažni UN. Također, smo, također naglašavamo ključnu ulogu UN-a u promicanju multilateralizma i zaštiti univerzalnih pravila i vrijednosti. Također smo pozvali predsjednika Opće skupštine Miroslava Lajčaka da dođe na jedan od sastanaka AFETA u prvom polugodištu 2018. godine. Također posjete u Washingtonu i Norfolku su bile vrlo plodonosne. U Norfolku smo posjetili zapovjedništvo saveznika NATO-a. Vodili smo vrlo korisne rasprave o provedbi sporazuma između EU-a i NATO-a, hibridnim prijetnjama, kibernetskoj sigurnosti. Također smo posjetili e, pomorsku postaju američke mornarice. U Washingtonu naše izaslanstvo se susrelo sa kolegama iz kongresa. Razgovarali smo o e, sporazumu e, zajedničkom sveobuhvatnom planu djelovanja vezano uz Iran, također općenito u širem kontekstu o odnosima između EU-a i SAD-a i također smo susreli sa predstavnicima Pentagona, Nacionalnog vijeća za sigurnost, State Departmenta, i razgovarali smo o transatlantskoj sigurnosti i suradnji sa zemljama Zapadnog Balkana. Što se tiče mog sažetka misija u Washington i Norfolk, e, najprije, ja ću, se ću vam se obratiti kasnije, a najprije ću dati sada riječ zastupniku Panceriju. Izvolite. Hvala predsjedniče. Slažem se s vama da što se tiče pododbora za ljudska prava, mi smatramo da su sastanci bili vrlo značajni, visoko kvalitetni, odrazili su visoku razinu suradnje i omogućili su nam da se udubimo i u ozbiljna pitanja i to od migracija do zaštite ljudskih prava. Kao što ste sami rekli, mnogi od tih sastanaka su se osredotočili na reformu Ujedinjenih naroda, posebice na unutarnje restrukturiranje Ujedinjenih naroda i način na koji cijela ta mašinerija funkcionira kako bi se omogućile sve obuhvatnije politike koje bi bile prepoznatljivije građanima i kako bi se premostio jaz koji je nastao u smislu vjerodostojnosti povjerenja šire javnosti u Ujedinjene narode. Što se tiče visokog predstavnika za, ljudsko, za ljudska prava, održali smo vrlo koristan sastanak i sa njima. Mislim da to moramo dodatno naglasiti i da moramo razmisliti koji je utjecaj toga na naš rad. E, proizašlo je iz svih tih sastanaka da postoje tri stupa na, koji su vrlo važni za Ujedinjene narode, razvoj, mir, mirotvorne politike i ljudska prava. Slijedom našeg pitanja o tome koji financijski resursi su na raspolaganju za treći stup, rečeno nam je 3%. Dakle, to je zapravo mali stupić ako uzmemo u obzir složenost svih aktivnosti koje se koje provodi, provode Ujedinjeni narodi. Stoga smo bolno svjesni činjenice da moramo ulagati u to područje. Iz godine u godinu možemo surađivati na definiranju protokola za suradnju između našeg odbora i tajništvo Ujedinjenih naroda za zaštitu ljudskih prava. Pojavila se ta ideja o godišnjim protokolima to je nešto što je, može biti vrlo značajno jer bi se to moglo pretvoriti u instrument koji bi postavio temelje za buduću agendu za ljudska prava na globalnoj razini. I stoga mi moramo doprinijeti iz europske perspektive. Želio bih naglasiti još jednom odličnu suradnju između odbora AFET i DROI, pod odbora za ljudska prava i sve će to biti vrlo korisno i za naš rad u pododboru. Hvala. Sada dajemo riječ predstavnikama klubova. Mihael Gala. Hoćemo li najprije nešto reći o New Yorku, a zatim o Washingtonu? Ispričavam se. Tko bi nešto želio reći o New Yorku? Izvolite. Samo ukratko. Održali smo iznimno konstruktivni sastanak. Bio sam posebno impresioniran raspravom sa Jeffrey Heltmanom, pod tajnikom za politička pitanja. Dotaknuli smo se gotovo svih tema kojima se i mi bavimo ovdje u Afetu od Ukrajine, Sirije, Libije, Bio sam iznenađen kada sam čuo, neću ga sada citirati, ali ću parafrazirati, da je on optimističniji od nas po pitanju situacije u Libiji. Što se tiče zemalja Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, smatra da je ta zemlja najveći problem u tom području, u toj regiji, sa čime se i mi slažemo. U Ukrajini se još mnogo toga mora napraviti, posebice u kontekstu posljednjih zbivanja u smislu prijedloga Rusije da će dopustiti ulaz e, mirotvornim snagama tamo, no to, to, još uvijek nije potvrđeno. Što se tiče Jemena, bilo vrlo zanimljivo to što je rekao da Saudijci žele okončati rat tamo. Mi ne vidimo znakove toga. No, u svakom on je onda bolje informiran od nas. To bi sve u svemu bilo sve, u smislu onoga što je meni bilo najzanimljivije na tom sastanku sa glavnim tajnikom. I vi ste sami ukazali na činjenicu da on smatra da je Europska unija jedan od najvažnijih čimbenika u ovom rascjepkanom svijetu u kojem živimo i nositelj stabilnosti i to nam je bilo vrlo utješno čuti. Hvala lijepo. Zastupniče Freund, Ju Leinen za New York. Hvala lijepo. Ja ću se nadovezati na, tamo, na mjestu na kojem je zastupnik Prondom stao. Kada smo održavali sastanke u Njujorku, mi smo uočili koliko je Europska unija za Ujedinjene narode bitna, posebice e, vezano uz ova nova vremena nesigurnosti i nove američke administracije. Ujedinjenim narodima je potrebna pomoć, trebamo svaki oblik potpore i iznimno su zahvalni Europskoj uniji na tome što je Europska unija jedan od stupova te potpore. Tijekom višestrukih razgovora smo ustanovili da Kina postaje sve jača u Ujedinjenim narodima, sve se bolje i bolje organiziraju u mirovnim misijama i u financijskom smislu. I to je nešto što pozdravljamo. Ujedinjenim narodima ne treba samo potpora, već i reforme. Na, kada sam održao jedan sastanak e, sa predstavnicima e, regionalnih regija, e, rečeno mi je da gotovo nitko više nema povjerenje u Ujedinjene narode i time sam bio prilično potresen Ujedinjeni narodi sve više i više tonu u nepovjerenje, interne probleme. Glavni tajnik želi sve to prevladati svojim prijedlozima reformi. Mi mu želimo pritom mnogo sreće. A osim toga je rekao da Opća skupština se također mora u to uključiti. Naime, u narodnim postoje različiti blokovi koje moramo izmiriti tijekom pregovora i nadamo se da ćemo tu poruku moći poslati i članicama, jer Ujedinjeni narodi ovako u sadašnjem obliku ne mogu opstati čak niti sljedećih pet do deset godina. Više ne mogu rješavati interne sukobe, niti provoditi nove programe. Što se tiče novih programa, bio sam pod dojmom kada je Ahim Steiner, direktor UNDP-a, nam se predstavio i njega poznamo od prije, e, gradio je u agenciju zaštitu okoliša i vrlo je dinamična osoba, ima jasne predložbe o tome kako bismo sa malim sredstvima mogli lansirati razvojne programe u Africi i u drugim zemljama. Jedan aspekt koji ovdje moram pokrenuti jest da Ujedinjeni narodi ne mogu e, napraviti sve sami. Stoga se sve više i više moraju uključiti regionalni akteri u, na primjer, regiji, e, subsaharskoj regiji. On je spomenuo konkretno Afričku uniju. Također bih želio reći da 2018. godina je godina Europe u Ujedinjenim narodima. Imamo u predsjedništvu Opće skupštine pet europskih zemalja i glavnog tajnika i stoga bismo to trebali iskoristiti na koji način bismo mogli im pomoći. Tako da osamnaest godine bude godina uspjeha za Ujedinjene narode. Hvala lijepa. Ima li komentara o New Yorku? Helmut Scholz, New York. Hvala, gospodine predsjedniče. Želio bih izričito zahvaliti na kratkim informacijama svojim kolegama. I ja se slažem da je vrlo važno pomno pratiti što se događa u jedinim narodima. E, ovog puta nisam izravno mogao sudjelovati u tim misijama, pa stoga imam pitanja. Molim za odgovor. Govorili ste o neophodnosti reformi cijelog sustava Ujedinjenih naroda. Svi smo svjesni da ako ne dođe do restrukturiranja i strukturalnih reformi, Ujedinjenih naroda, njima je suđena problematična budućnost i to i u političkom smislu. Stoga, moje pitanje, i znam da i neki kolege tako razmišljaju, na koji način bismo mogli dobiti snažnije, demokratičnije strukture u parlamentima država članica kako bi se moglo organizirati bolje civilno društvo i preuzeti našu odgovornost kako bismo ukazali na neophodnost reformi Ujedinjenih naroda. Ne možemo računati ni na koga drugoga, tada nećemo napraviti nikakav korak naprijed. Drugo pitanje, što se tiče izbjegličke krize, da li je to pitanje utjec, da li se uopće razgovaralo o toj temi tijekom razgovora u New Yorku? Ima li danjih javljanja za riječ na temu New Yorka? Naše stajalište vezano uz ovo pitanje, šta da zastupnik Kovačev nije s nama ovdje, on je izvjestitelj i on je iznio svoje konkretne prijedloge za reformu Ujedinjenih naroda u svom e, posljednjem izvješću što se tiče migracijske politike. Naravno da je to pitanje bilo e, tema razgovora. Bilo bi iznenađeno da to nije bilo tako i sa zastupnikom Štajnerom također je se razgovaralo o tome. Želite vi nešto reći na temu e, demokratizacije Ujedinjenih naroda? Da. Ujedinjeni narodi se jako bave sami sa sobom. Ta reforma se e, vrti isključivo unutar institucija i uposlenika Ujedinjenih naroda. To je takozvana indoor reforma i ono što je spomenuo Helmut Scholz. Slažem se s time da postoje prilike za jednu novu dinamiku, ali e, potica za to mora doći izvana. I u Njurku sam još jednom ustvrdio da će to biti vrlo teško će iznimno zahtjevno reformirati Ujedinjene narode, no mislim da svjetska javnost, civilno društvo, građanske komore i nacionalni parlamenti bi trebali više pozornosti pokloniti Ujedinjenim narodima. Pošto samo jedni Ujedinjeni narodi, ne možemo ih zamijeniti, imamo samo Ujedinjene narode koji postoje u današnjem obliku. Radimo na promjenama, mi kao odbor AFET, pod odbor DROJ iznimno aktivno radimo na tome, moramo naše napore još više intenzivirati i Ahim Steiner je rekao da slavimo sada 75. obljetnicu postojanja Ujedinjenih naroda. Za četiri godine ćemo ju proslaviti i Antonio Guterres će ili preživjeti ili nestati e, na temelju svog prvog paketa reformi. Stoga moramo pričekati da prije da vidimo što će se tu to dogoditi. Na početku sam već rekao da mi planiramo da smo pozvali na jedan od sastanaka AFETA 2018. E, godine e, glavno predsjednika Skupštine Ujedinjenih naroda, gospoda Lajčeka, i s njim moramo razgovarati upravo o tome što si ti sada spomenuo. Imamo jednu rijetku priliku sada da razgovaramo i sa predsjednikom opće skupštine imamo e, pet predsjednika Europske unije u predsjedništvu Ujedinjenih naroda. To se do sada nikada nije dogodilo i Antonio Guterres je jedan od naših najbitnijih saveznika kao glavni tajnik Ujedinjenih naroda i upravo nam on najviše može pomoći u tome da provodimo reformu Ujedinjenih naroda. E, zastupnik Freund, jedno pitanje vezano uz izbjegličku krizu. Naravno da smo neprestano razgovarali o toj temi, gotovo na svakom od naših sastanaka. Najdomljiviji je bio razgovor sa predsjednikom, tadašnjim predsjednikom opće skupštine, koji je između ostalog rekao nas će se mjeriti upravo po tom kriteriju pokazatelju hoćemo li moći riješiti taj problem. Čak nije niti, čak nije niti upotrebio riječ riješiti, već e, uhvatiti se u koštac s tim problemom. To je velika razlika. I to je pokušaj izaći na kraj sa jednim problemom koji na sve nas jako utječe i također je rekao da neuspjeh nije opcija. Failure is not an option. Ne smijemo zakazati. I mislim da bi bilo dobro da svi tako razmišljamo. Hvala lijepa. Sad dolazimo do usmenog izvješća u Washingtonu. Mihael Geller iz EPP-a. Hvala lijepa. Ovako, što se tiče osvrta na tu misiju, moram reći da se nismo susreli sa glavnim šefom. Unatoč tome, misija je bila vrlo uspješna i konstruktivna u tom smislu da smo, što se tiče najvažnijih tema, uspjeli pronaći zajednički jezik s naše strane mi smo, kada se razgovaralo o Iranu, jasno rekli, kada smo razgovarali sa e, Nacionalnim vijećem sigurnosti i sa predsjednicima Pentagona i oba e, doma Američkog kongresa, e, mi smo rekli da bi nam bilo važno da SAD i dalje poštuju sporazum koji je sklopljen sa Iranom. A druga pitanja na koja to ne utječe, e, kao što su pitanje zaštite ljudskih prava, američki utjecaj u regiji, ono što se događa u Jemenu. Naravno, da se sve to i dalje mora rješavati putem dijaloga u suradnji sa Iranom. Što se tiče republikanske stranke, ni oni nisu bili 100% protiv tog sporazuma. Oni su smatrali da je sporazum loš, ali moj dojam je da su oni prihvatili argument da je bolje imati i takav sporazum kojeg se može kasnije revidirati. Mislim da je bilo pozitivno i to što smo čuli da ako Europska unija sada nešto čini na području zajedničke sigurnosti i obrambene politike, da Amerikanci nisu protiv toga, već to podržavaju. To je bio pozitivni rezultat koji je postao vrlo jasan da smo utrli put u smjeru osnaživanja e, Europske unije i Ujedinjenih naroda i što se tiče NATO, ako ćemo surađivati. Što se tiče teme Sjeverne Koreje, i Amerikanci priželjkuju diplomatsko rješenje, ono je i dalje u prvom planu. U svakom slučaju, predsjednik koristi iznimno grube i snažne riječi, a Kim jong un bi oni smatraju da bi on treba na to reagirati, bilo bi naravno bolje koristiti diplomatski izričaj. Rečeno je nekoliko puta da su Amerikanci posljednji koji žele rat. E, u Ministarstvu obrane smo to čuli, pa stoga smatramo da je njihov stav konstruktivni i da će ipak e, krijeći, e, krenuti diplomatskim putem. To bi bilo sve vezano za ove tri najvažnije teme o kojima smo razgovarali. Hvala lijepa. Knut Fleckenstein. Gospodine predsjedniče, neću sada ponavljati sve što su rekli moji prethodni govornici, zastupnik Mihael Geller. Samo ću reći da se slažem sa svime. Mi smo razgovarali o širokom spektru tema, posebice u State Departmentu i o regiji zaljeva, o Turskoj, o prototerorističkom djelovanju, to radilo se o konstruktivnoj razmjeni mišljenja i naši američki prijatelji su bili vrlo dobro pripremljeni, posebice u State Departmentu. Što se tiče Irana, moram reći da mi e, da smo demonstrirali prema Amerikancima jedinstvo Europske unije i svih političkih klubova. E, mi smo nastupili sa zajedničkim stajalištem u vezi Irana. Mi ne poričemo da i dalje postoji niz problema, no taj sporazum, unatoč tome, takozvani Iran deal, je nešto što se mora poštovati. Malo sam nesiguran što se tiče republikanaca, jer smo dobili dvije vrste odgovora na taj predloženi pristup prvi odgovori, ali predsjednik to ne želi, ne želi taj sporazum. I zato nije je sigurno da ćemo mi podržati taj sporazum. I s druge strane je drugi odgovor bio nešto što je također iluzija a to je nada da će se nekim dodatnim protokolima, novim pregovorima moći poboljšati postojeći sporazum. No nitko nije doveo u pitanje da Iran ima namjeru ispuniti obveze s tog sporazuma 100%. I posljednje što želim reći, želim se zahvaliti tajništvu i gospodinu Gelleru na dobroj pripremi ove misije, posebice tajništvu koje je odradilo veliki posao, sve je dobro funkcioniralo i drugo. I želim bih otvoriti jednu osjetljivu temu kojom bi se trebalo, trebalo pozabaviti tajništvo. Mnogi ljudi putuju u SAD trebaju nam mnogi kontakti, dobri kontakti, sve je to dobro, no moramo pronaći način da se međusobno bolje uskladimo i iskoordiniramo. Naše putovanje je bilo dobro, korisno, moglo je biti i bolje da smo se prethodno iskoordinirali sa svim sudionicima. Stoga bismo trebali o tome razgovarati na razini predsjedništva. Mislim da bi to bilo vrlo važno. Hvala. Hvala, zastupniče Fleckenstein. Primili smo na znanje ovo što ste rekli, imali danjih javljanja za riječ. To nije slučaj. Pa bih želio sada informirati odbor da sam jučer i ja imao priliku razgovarati sa potpredsjednicom Federico Mogherini. Razgovarali smo telefonski. Ona mi je prenijela svoje dojmove iz Washingtona, obzirom se ona sada nalazi tamo. Razgovarala je sa potpredsjednikom Pensom o sporazumu sa Iranom. I ja sam joj rekao da je moj dojam bio da je reakcija Amerikanaca bila prvenstveno pozitivna. Oni su pokazali razumijevanje za naš pristup i oni su također bili vrlo pod dojmom toga što svi politički klubovi Europskog parlamenta se slažu oko tog pitanja i to se baš ne događa često. Također smo im jasno pokazali da e, mnoge političke teme e, promatramo kritički kao i Amerikanci što se tiče elemenata zajedničkog sveobuhvatnog plana djelovanja u odnosu na Iran. Nadam se da će i naša E, potpredsjednica dobro da je taj posao u Washingtonu. Zastupniče Front. Ne želim da se proizvede dojam da nismo bili zadovoljni putom u New York. Želim još jednom naglasiti da smo mi bili zadovoljni pripremom, provedbom i nastavnim djelovanjem nakon misije i želim srdečno se želimo zahvaliti na tome. Hvala na pohvali tajništvu odbora SEDE i odbora droji ćemo prenijeti vaše pohvale. Ako nema daljnjih javljanja za riječ, možemo prijeći na, na staru točku broj 6 dnevnog reda, koja je sada nova točka broj 5 dnevnog reda. Poštovane kolege, sada prelazimo na nacrte mišljenja o pripremi stajališta parlamenta o višegodišnjem financijskom okviru nakon 2020. godine. Ovo je naravno veoma važno područje gdje ćemo govoriti o e, vanjskoj e, politici, uključujući i proširenje i e, susjedne zemlje. Sada predajem riječ izvjestitelju gospodinu Antoniju Panzeri. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Uz ovaj nacrt mišljenja odbor AFET će imati priliku odboru koji je zadužen za proračunska pitanja e, dati mišljenje o višegodišnjem financijskom okviru nakon 2020. godine. Kao što znate, mi živimo u neizvjesnom vremenu i još uvijek ne znamo s kojim sve izazovima ćemo se morati suočiti 2020. godine. Mislim da u rimskoj deklaraciji smo odlučili djelovati jako kada se radi o nekim važnim pitanjima, a nešto manje jako kada se radi o e, manje važnim pitanjima i tako ćemo i nastaviti djelovati dalje. E, glede e, fonda za vanjsko djelovanje mislimo da se to treba naglasiti e, zbog toga što je jedan od stupova Europske unije. Moramo ulagati više u razvojnu pomoć, u promicanje ljudskih prava, vladavine prava, i e, borbe protiv oružanih sukoba, terorističkih e, prijetnji, e, kibernetičke sigurnosti, problema vezanih uz migracije i borbe protiv klimatskih promjena. Mi naravno moramo stoga pronaći dodavna financijska sredstva kako bismo mogli djelovati i u slučaju nekih nepredviđenih situacija. i kako bismo mogli nastaviti ispunjavati naše dugoročne političke ciljeve. Što se tiče e, fondova koji su stvoreni za, na primjer, Tursku, mislimo da e, ti fondovi ne bi trebali dovesti do smanjenja financijskih sredstava za druga područja i da su to fondovi koji moraju biti pod e, kontrolom Europskog parlamenta. Mi nismo ovdje mogli dodavati e, dodatne elemente, nismo imali jednostavnu priliku za to, ali pozivam klubove da nam predoče amandmane. Rok je 23.11. u 11 sati. To bi bilo sve. Zahvaljujem gospodine Panzeri. Sada prelazimo na komentare izvjestitelja u sjeni. Gospodin Kristijan Preda mi je telefonirao jutros i zamolio da pročitam njegovu izjavu, pa ću evo to i učiniti. Kristijan Preda je napisao sljedeće. Najprije želim izraziti žaljenje što ne mogu biti na ovoj raspravi. Ovo je vrlo tema, vrlo važna tema za naš odbor i predstojeće pregovore. E, za sad smo primijetili da postoje ograničenja vezana uz prethodni višegodišnji financijski okvir i sasvim je jasno da s obzirom na krize s kojima Europska unija se suočila e, nije imala dovoljno financijskih e, sredstava i fleksibilni instrumenti s kojima Europska unija raspolaže nisu dovoljno fleksibilni i to je poruka koju trebamo poslati u ovom izvješću i drago mi je što se izvjestitelj gospodina Panceri, slaže sa mnom. Što se tiče sadašnjih kriza u našem susjedstvu mi moramo imati adekvatna financijska sredstva područje eh, vanjskog djelovanja i sigurnosti i obrane imaju veliki potencijal za dodatnu vrijednost Europske unije. Tu se mora djelovati na europskoj, a ne na nacionalnoj razini. Moramo zajemčiti sigurnost i obranu za naše građane i raditi na dugotrajnom miru. S obzirom na sadašnju raspravu o europskom proračunu i instrumentima koji imaju sasvim jasnu dodatnu vrijednost Europske unije, mislim da možemo zatražiti značajno povećanje e, glave broj 4. Također trebamo uravnotežiti ovaj tekst, zatražiti dakle i fleksibilnost, e, ali isto tako i dodatna financijska sredstva kako bi se mogli suočiti sa budućim izazovima. Kriza, izbjeglička kriza je e, stvorila veliki pritisak u Europskoj uniji i na financijska sredstva e, Europske unije, te stoga moramo imati dodatne rezerve za to područje. Moramo i ojačati e, jedinstvo europskog proračuna i koristiti sva financijska instrumenta koja su nam na raspolaganju. Mi trebamo poslati sve ove poruke u ovom izvješću i siguran sam da ćemo imati jako dobru suradnju s izvjestiteljem E, koji će poslati našu poruku, poruku ovog odbora u predstojećim e, pregovorima. A sada predajem riječ na e, GUE, gospođa Lojzing. Izvolite. Hvala lijepa, bit ću kratka. Kao što znate, ne slažemo se sa e, svim smjernicama zajedničke obrambene i sigurnosne politike što se tiče civilnog područja, na primjer suzbijanje siromaštva, humanitarna pomoć u situacijama nužde. Mi, mi želimo imati isključivo civilnu vanjsku politiku. Vidimo da ovim novim programom za istraživanje naoružanja i projektima za naoružanje se udaljujemo od e, civilne i mirotvorne politike. Moramo se baviti pitanjima kao što su klimatske promjene, ljudska prava, tome moramo dati prednost spominjete i politiku prema susjedstvu, koristite riječ renewed, što zapravo ne odražava ono što mi podrazumijevamo pod jednim novim pristupom. U kojoj mjeri razmišljanje o e, novom usmjerenju je odraženo, to je upitno. Imamo mnoge probleme kao što su E, kršenje ljudskih prava, oružani sukobi, nedovoljni razvoj. Smatramo da je i to posljedica vanjske politike eu prema susjedstvu. Što se tiče izdataka za zajedničku sigurnost i obrambenu politiku, nećemo moći susjedstvo Europske unije time stabilizirati, već će posljedica svega biti dodatna militarizacija. U točci četiri stajališta je neš, piše nešto sa čime se možemo složiti. Iako što se tiče fondova i zaklada, naše stajalište je kritično. Ipak se slažemo zahtjevu da se primjenjuje više razina parlamentarnog nadzora nad tim zakladama i fondovima. Hvala za zdomće Luzing. Sada prelazimo na FDD, gospodin Kastaldo. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ja se također želim zahvaliti izvjestitelju na sjajno obavljenom eh, poslu pri izradi ovog izvješća. Mi smo htjeli ovdje predstaviti jednu globalnu viziju, opću sliku Europske unije i mekanizama za fleksibilnost mobiliziranja financijskih sredstava u hitnim situacijama ti instrumenti se naravno ne mogu koristiti na uštrb ispunjavanja dugoročnih političkih ciljeva. Također, mi se slažemo s povećanjem financijskih sredstava u okviru zajedničke e, obrambene politike e, kako bi se mogli financirati i projekti e, politike susjedstva Europske unije. Što se tiče e, glave četvrte, tu se slažemo da trebamo povećati financijska sredstva, naročito što se tiče rješavanja migracijskih e, kriza i izbjeglica koji se nalaze u Turskoj. To je podržao cijeli naš klub i smatramo da se ovi fondovi, ovi fondovi trebaju biti podložni nadzoru Europskog parlamenta. Zatim glava peta, e, istočno i sredozemno susjedstvo. Tu također moramo se boriti protiv korijena koji dovode do migracija. Što se tiče predpristupnih fondova, mi već dosta dugo čekamo rezultate. E, što se tiče Turske, znamo kakva je situacija u toj zemlji, ali smo tražili da se ojačaju ovi predpristupni instrumenti. U sljedećem višegodišnjem financijskom okviru trebamo dodijeliti više fondova za predpristupne fondove, naročito za Crnu Goru koja je e, već dosta toga učinila po pitanju reformi i potrebno joj je dodijeliti još više fondova. Hvala najljepša. Sada imamo još dva govornika, jednog iz Pučana, a drugog iz fdd a Gospodin Kukan za klub Pučana. Hvala najljepša gospodine predsjedaviće, evo samo kratko. Ja pozdravljam nacrte izvješća gospodina Pancerija. Radi se o jako dobrom dokumentu koji će nam služiti kao dobar temelj za e, daljnji rad na njemu. Važno je zacrtati prioritete za sljedeći višegodišnji financijski okvir od samog početka. Zato pozdravljam poziv na povećanje resursa i veću fleksibilnost, naročito što se tiče e, instrumenta za vanjsko djelovanje u okviru VFO-a. Sasvim je jasno da izazovi s kojima se suočavamo kao i ambicije koje imamo na području vanjskog djelovanja će e, tražiti povećanje e, financijskih sredstava. Uz to moramo imati i veću kontrolu od strane Europskog parlamenta. Zato se slažem da ne bismo trebali sada prerađivati već postojeće financijska sredstva u cilju ispunjavanja e, političkih e, ambicija. Trebamo se usredotočiti na učinkovitost e, određenih političkih ciljeva. Ovi instrumenti trebaju biti prilagođeni E, sadašnjim i budućim izazovima na globalnoj razini, ali naročito u našem susjedstvu kao i u pristupnim e, zemljama. Sasvim jasno treba biti da naš politički cilj mora ići ruku uz ruku sa financijskim instrumentima, naročito na e, politički osjetljivim područjima kao što je politika susjedstva i pristupanje Europskoj uniji. Hvala najljepša Edward Kukan, a sada gospodin James Carver. Hvala. Neće vas iznenaditi ako vam kažem da e, aspiracije vanjske politike e, Europske unije je nešto što, s čim se ne mogu složiti. Vi tražite povećanje europskog proračuna, no međutim e, to će teško proći u zemlji iz koje ja dolazim, koja traži drugi referendum što se tiče ostanka ili izlaska Velike Britanije u Europskoj uniji i mislim da ćemo ovim otežati situaciju jer mi sada ovdje idemo ka federalizmu u Europskoj uniji. To je ono što traži ovo izvješće. A također ne govorimo o jednom vrlo važnom pitanju, a to je da je Velika Britanija treći doprinositelj e, u Europskoj uniji koji će napustiti Europsku uniju do 2020. godine, a moramo doprinijeti u iznosu od 12% ovog predviđenog proračuna. Zato smatram da je sada već vrijeme da dobro razmislimo o tome u što ulažemo novac. Radi se o e, novcu poreznih obveznika, država članica i traži se sada ovdje povećanje. Mislim da moramo razmotriti naše ambicije i e, vidjeti možemo li ih uskladiti s već postojećim financijskim sredstvima. Hvala. Hvala gospodine Karver. Imamo još jednog govornika koji se javio za riječ, e, gospodin Schaffhauser. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Imam samo nekoliko komentara. Ovdje bih htio naglasiti učinkovitost e, naših fondova na području razvojne pomoći. Naša politika u ovom području ispunjava ulogu koju ne ispunjavaju druge zemlje i pruža pomoć koju druge zemlje ne mogu pružiti. I stoga smatram da, na primjer, investicijski fond E, dugoročno nam može pomoći u razvojnim politikama kako bi sve aktivnosti, naročito u Africi, se nastavile razvijati i ići u dobrom smjeru. Ali sve ono što se tiče instrumenata e, za proširenje Europske unije, u ovom trenutku kada niti Europa sama ne zna u kojoj fazi se nalazi, mislim da e, su odluke preuranjene i mislim da trebamo dobro razmotrati učinkovitost svih naših intervencija, naročito glede politike proširenja. To su dakle moja dva mišljenja i dva komentara. Prvi učinkovitost po pitanju razvoja i razvojne politike i činjenice da Europska unija treba djelovati uz potporu i drugih država, a drugi komentar koji mi je važan je pitanje politike proširenja i financiranja tog proširenja kojeg ne možemo sagledati e, odvojeno od sadašnjeg konteksta, konteksta u kojem se nalazi Europa i mislimo da se za sad e, ti fondovi ne primjenjuju na učinkovit način, barem ne onako učinkovito kao kako smo mi to zacrtali u našim politikama. Hvala. Imamo li još nekih komentara? Čini mi se da ne. U tom slučaju sada prelazimo na rokove. Rok za e, amandmane je 23.11. u 11 sati. Glasanje u AFET-u će biti održano 22. ili 23. 1. godine, a u glavnom odboru e, će se e, glasanje održati 22. veljače. Gospodine Panzeri, imate li vi još neki komentara? E, da, želim se samo zahvaliti svima onima koji su e, uzeli riječ i koji su dali komentare ovom izvješću. Evo, vi ste također nas napomenuli i na e, vremenske rokove koji su pred nama, ali evo samo da odgovorim gospođi Lozing. Možda na talijanskom kada govorimo o obnovi ili nečem što je obnovljeno, možemo smatrati da se radi ili o e, ponavljanju, odnosno sustavnom napretku u istom smjeru ili obnova u smislu izmjene stanja i traženja nekog novog stanja i to je ono što sam htio reći kada sam na talijanskom koristio riječ renovato. E, dakle, evo, nadam se da sam sada odgovorio gospođi Loising. Okay, thank you. Any further Hvala vam lijepa. Imali još komentara? Ne, čini se da ne. I to je konačno. I možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. A to je točka peta i zamolit ću goste da dođu k nama. Dobro došli još jednom. Izvolite. Dakle, peta točka dnevnog reda i sa zadovoljstvom e, na afetu pozdravljam gospodina Andrewa Taylora sa Washingtonskog instituta stručnjaka za bliski istok koji je radio na pitanjima Sirije dugo vremena. Ja sam bio na čelu dviju e, delegacija EPA u Washington i razgovarali smo i o pitanjima Sirije e, sa gospodinom Guterrešom i e, vrlo pozorno pratimo događanja u ovoj državi. 22.10. okončana je okupacija Rake od strane sirijskih demokratskih snaga koje su se borile protiv Daješa i time je učinjen odlučni korak za e, prema porazu Daješa u Siriji i e, Iraku i e, aktivno su UN-ove snage surađivale e, sa snagama koje se bore protiv terorizma u regiji. Mi smo također pomagali e, onima koji su ugroženi e, i sudjelovali u humanitarnoj pomoći. U Briselu smo o ovome razgovarali 5. travnja e, i to upravo e, kroz podršku e, Siriji i regiji i doista je ključno da štitimo civile u Raki i u tom upravnom području i vjerujemo da je i jedino kroz politički sporazum e, i to e, takav koji će e, u kojem će sudjelovati i Ujedinjeni narodi moguće osigurati trajni mir. Hvala vama još jednom najljepše gospodine Tabler i dajemo vam riječ. Hvala vam na uvodu i predstavljanju predsjedatelju McAllister i hvala odboru za međunarodne odnose na vremenu e, i e, hvala članovima misije e, u New York na pozivu da se obratim ovom forumu. I zajedničke interese imamo u pogledu Sirije i većina onoga o čemu ću danas govoriti upravo se odnosi na Siriju, međutim Naravno da se to dotiče i drugih eh, elemenata na bliskom eh, istoku i američke eh, politike tamo. Imamo i neke dobre vijesti, a to je da je vojni poraz Isila krenuo brže nego što se očekivalo. Pravi poraz te organizacije u koja zapravo silazi s sa scene je e, manje vjerojatan jer ona i dalje djeluje i u Siriji, e, u Iraku i drugdje i to pitanje nije još razriješeno. E, dakle, ne radi se samo o nedostatku demokracije, nego i inkluzivnosti, odsutnosti vladavine prava i na mnoge načine Sirija i Irak zapravo odašilju velike demografske valove u druge dijelove svijeta i posebno je važno napomenuti i sektarijanski e, ko djelovanje sunita i zapravo ima još loših vijesti, a to je da ISIL gubi teritorij, ali da se taj vakum koji nastaje E, puni, odnosno da tu djeluju iranske milicije i pro-Asadove snage koje se bore protiv Isila. Dakle, e, gospodin McMaster je pred otprilike 15 dana kao savjetnika un e, napomenuo da i velike snage u istočnoj Siriji su uključene u e, borbu i to sa sirijskom zastavom, ali da se e, to financira od strane iranske garde. Što je to potaknulo? Naravno, javljaju se pitanja i prvo e, dogodila se potreba zato što e, nema dovoljno boraca, nema dovoljno ljudstva i e, režimska sektarijanska baza također se zalaže za ovo isto, a ove snage koje podržava Iran, e, podržava i e, pomaže im rusko zrakoplovstvo i one se trude zauzeti e, više teritorija. Dakle, ovo znamo i kroz promatranje stanja, ali i u istočnoj Siriji pokušavamo objasniti zbog čega bježi lokalno stanovništvo prema sirijskim demokratskim snagama koje podržava zapad. Dakle, prethodno se mislilo da e, veliki kurdski angažman e, bi e, bio neprihvatljiv ovim plemenima u istočnoj Siriji i da će se oni okrenuti prema pro-arabskom proarapskom E, Asadovom režimu, ali to se nije dogodilo što ukazuje e, na mogućnost da se djeluje možda i potpunije na ovom e, post-isilovskom okruženju. Nije samo isil ono što je problem, jer imamo problema i druge vrste u Siriji i vjerojatno ste i vi zamijetili u razgovoru s diplomatima da Turska djeluje u drugom dijelu koji se odnosi također na sirijski rat, a vjerujemo da će se njihova nastojanja i proširiti u narednim mjesecima i da se možemo nadati ofenzivi u e, proljeće i e, osobito dijelovima gdje djeluje Al-Qaida. Eskalacija u e, jugozapadnoj Siriji e, uz podršku iranskih snaga e, zapravo dovodi u pitanje trajnost e, te situacije i njen opstanak, a situacija e, također može rezultirati i time da se Izrael u većoj mjeri uvuče u taj konflikt. I čuli smo i da njih brine sirijski rat u onim e, dijelovima koji su bliže njihovoj granici, a pogotovo sada uz e, uspjehe koje e, su iranske snage tu polučile. Ukupna humanitarna situacija, međutim, je i dalje zastrašujuća. Imamo preko pola milijuna nestalih osoba ili 50 tisuća više, ogromna humanitarna katastrofa, velik broj e, izbjeglica na svim stranama, jedan milijun traži azil u Europi i e, bježi se i dalje iz proasadovih e, područja i istočne Sirije pokušaj da se riješi sirijska kriza zapeli su između dva politička procesa od kojih je prvi e, ženevski proces odnosno ženevski razgovori s ciljem e, ustavnih e, promjena i odmakom od Asada ne moram naravno vama te stvari objašnjavati ali događa se i paralelni proces razgovori u a Stani, i to su e, to sponzorira e, Rusija, Iran i Turska e, i pokušavaju oko stola okupiti različite strane i zapravo razriješiti pitanje rata ali e, i diplomatski i e, vojni aspekti ovog sukoba vjerojatno e, će trajati dugo i treba sada pogledati gdje se može djelovati. Poslužit ću sa analogijom iz prethodnih iskustava, mislim da je ovo epizoda ili scena iz filma Povratak u budućnost. Govorim o Iraku 90-ih. Sadamov je e, režim na vlasti u e, autonomna kurdska kao područje da sjeveru i šiitsko područje na jugu, a to je većina e, u toj državi. I to bi nam moglo pomoći predvidjeti i zamisliti kako bi mogla izgledati ova fragmentirana Sirija. Treba nešto imati na umu, međutim, a što je razlika? U pitanju e, Sirije, e, Asadov je režim puno slabiji e, vojno nego što je bio Sadamov, a s druge strane i rastu drugi utjecaj unutar Sirije, čega kod Sadama nije bilo. Što se politike tiče, a uvijek mogu govoriti e, smotrišta u Sjedinjenih država, koje žele e, cjelovitu i ujedinjenu Siriju bez Asada i državni tajnik Tillerson to je bio ponovio u e, Ženevi e, i e, osim toga što se tiče osoba Cilj u Siriji trebao bi biti nagodba, rješenje kroz dogovor, e, postizanje e, ravnoteže e, i prestanak sukoba, a sa sigurnosnog motrišta možemo reći da je važno da se ne koriste strateška i kemijska naoružanje i osim toga, za nas je iznimno važan i povratak izbjeglica. Neću naravno vama tumačiti zašto je to važno, ali upravo s tim na umu održavanje izolacije Asadovog režima mora i dalje biti u središtu djelovanja e, Zapada i isto tako e, treba i držati Siriju pod sankcijama zbog korištenja zabranjenog kemijskog naoružanja. Budući da su to e, potvrđeni incidenti i e, nakon jednog takvog je uslijedilo djelovanje Sjedinjenih država što se tiče bliže budućnosti treba se koncentrirati na stabilizaciju e, u područjima gdje djeluju e, zapadne države e, i u onima gdje je bio aktivan ISIL i u susjednima gdje imamo uporišta i zapadne će države i dalje tu igrati važnu ulogu. Što se obnove tiče, jednaka pravila trebaju se primjenjivati, djelovati treba u onim dijelovima države gdje zapadne zemlje imaju svoje agencije i predstavnike. Asadov režim i njegovi podupiratelji nemaju dovoljno i e, sredstava za obnovu Sirije a osim toga postoji i mogućnost da se uvjetuje međunarodna sredstva za obnovu prema e, rezoluciju Ujedinjenih naroda 2254. Međutim, to je tek nešto što se pokrenulo, treba vidjeti što će uslijediti i kako će to biti moguće provoditi. Potaknuo bih sve vas da sa svojim vladama e, raspravite o ovim stvarima, da razgovarate o tome što bismo željeli postići u Siriji, te što bi za sve nas bilo najbolje, ali jednako tako i za narod u Siriji. Thank you, Andrew Tabler. Hvala gospodine Tabler na ovom prikazu e, trenutnog stanja u Siriji. Nekoliko je kolega koji bi željeli to e, komentirati za EPP prvo gospodin Štetina. Hvala vam na riječi e, predsjedatelju stavite svoje slušalice jer će prijevod biti dobit ćete prijevod na engleski. Hvala vam. Hvala najljepša na ovom zanimljivom izlaganju. Ali mislim da se niste dotakli jednog važnog pitanja, a naš predsjedavajući je govorio o tom porazu u Raki. Ja osobno sam e, bio u Siriji i znam e, koliko je kurdska milicija se borila u Kobanima. I moje pitanje bi bilo sljedeće. Koji je udio te kurdske e, milicije u porazu u Raki? Koje je vaše mišljenje o tome? Što je s političkom i e, diplomatskom e, situacijom kurdskog pitanja? Hvala. Biste li radije da još nekoliko komentara čujemo pa ćete onda odgovoriti. Zatim za SND, gospodin Boštinaru. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Ja imam nekoliko pitanja i samo ću dva postaviti. Koliko je izgledno održati mirovni proces u Siriji? Kako pomiriti ono što e, se čini nemogućim? E, I sada imamo različite strane e, i različite sponzore koji ih podupiru. I drugo je pitanje koje će biti koja će biti uloga Rusije u e, Siriji. Naravno da njihova nazočnost na terenu se ne odnosi samo na Siriju, već na cijeli Bliski istok. Hoće li to imati druge regionalne posljedice od e, onih koje bismo rado vidjeli u Siriji? Kako će Europa i Sjedinjene države u budućnosti spriječiti još jedan neuspjeh u Siriji. Jer mi zapravo samo razmjenjujemo e, dosta ova alarmantna razmišljanja o pogoršanju stanja u Siriji, ali ne činimo dovoljno. Hvala lijepo za ECR Velda. Hvala predsjedatelju. Prevoditelji ne čuju ono što kaže gospodin Belder. U redu, ispričavam se. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine Tabler, vi dolazite iz eh, instituta koje pratim već eh, dug niz godina i mislim da je zanimljivo što ste rekli o Siriji, ali mene zanima Turska. E, uloga Turske je e, dosta značajna, naročito zbog toga što je u jednoj njezinoj provinciji e, prisutna i Al-Qaida. Znamo da i Turska surađuje ponekad sa Al-Qaidom. To je vrlo dobro poznato. Koje je vaše mišljenje o tome? Turska je zapravo Eh, jedna dosta specifična zemlja. Ona surađuje sa islamističkim eh, pokretima. Mislite li da tu se radi i o ruskom utjecaju ili ne? I mislite li da bi Turska se mogla još više umiješati u sirijsko pitanje? A što se tiče sirijskog režima i Kurda, imamo dojam da je došlo do nekog kompromis, odnosno da je moguć kompromis i da bi Damas mogao odobriti autonomiju Kurdima. S obzirom na ono što se desilo u Kirkuku, možda bismo mogli zamisliti da e, Kurdi se opredjele za Rusiju umjesto SAD-a. Govorimo i o 150 milijardi pomoći Siriji koja bi bila nužna kako bi se Sirija mogla oporaviti. Tko će to sve platiti? A također se postavlja pitanje Irana. Hoće li Iran i Rusija to odobriti? Znamo da oni imaju velik utjecaj u tom predjelu. Ja sam dosta skeptičan po pitanju situacije u Siriji i po pitanju uloge Zapada u tom dijelu svijeta. For the zelene, gospođa Hvala vam lijepa. E, govorili ste o korištenju kemijskog naoružanja i naravno toliko je još zločina počinjenog počinjenih u tom dijelu. Kako vi na to gledate? Kako gledate na e, zločine e, protiv čovječanstva koji su e, i islamističke skupine i Asadov režim počinili? Imamo sad dva slučaja i počinitelje koji bi mogli biti izvedeni pred sud po univerzalnoj nadležnosti e, i to e, pred Međunarodni kazneni sud. E, u tranzicijskom razdoblju i nakon toga kako će se postupati prema počiniteljima ratnih zločina. Još dva govornika, gospodin Kastaldo prvi. Hvala vam lijepa, hvala i panelistima e, na e, intervencijama. Ja sam, gospodine Tabler, pročitao vaš članak iz Rujna e, i vi ste govorili o prelasku Eufrata i činjenici da to ima duboke implikacije i po Siriju i po Iran. E, I osim toga, e, vjerujem da dužnosnici u Moskvi imaju zapravo drugačije e, zamisli i budući da je e, Asad e, okupirao oko 70% teritorija uz pomoć Rusije e, i tu imamo još i milicije koje Rijad podržava. Što možemo očekivati u smislu strategije i diplomacije od Sjedinjenih država i kakvi će biti sljedeći koraci. Naravno, osim toga čudi nas i e, ostavka Haririja, libanonskog e, ministra i e, osim toga na koji način bi sve ovo moglo utjecati na situaciju u Siriji uz pomoć SDF-a SDS-a. Hvala gospodine Kastaldo, gospodin Schaffhauser sada. Hvala. Evo, dat ću nekoliko komentara i postaviti neka pitanja. Prvo pitanje se tiče suvereniteta i Ujedinjenih naroda. Kada dođe do uplitanja izvan okvira Ujedinjenih naroda, to može oslabiti i destabilizirati zapad, dakle nas. Intervencija u Iraku, Libiji, Siriji su dokaz za to. Jer ako interveniramo, bez obzira da li interveniramo zbog e, obrane ljudskih e, prava, to veoma često služi kao izlika, onda možemo vrlo teško kritizirati druge koji to također rade. E, moja zemlja podupire a je podupirao Al Nostru, a sada znamo da je to teroristička skupina. Neki Amerikanci to isto kažu i kažu da je e, neizravno Amerika podržavala islamističke skupine. I mislim da se time htjelo doći do destabilizacije Asada. Ali da li se mogu koristiti bilo kakva sredstva E, radi postizanja tog cilja. I možemo li mi onda u toj situaciji kritizirati Iran ili Tursku koji također e, instrumentaliziraju E, druge zemlje u cilju ispunjavanja svojih e, vlastitih interesa ili možemo li kritizirati Rusiju mi moramo ići ka poštivanju međunarodnog prava inače nećemo postići ono što želimo a to je dugotrajni mir to je prvi komentar a drugi komentar je taj da ne možemo govoriti o politici e, demokracije i ljudskih prava ako ne zajamčite suverenitet određenog naroda ako Asad bude odbačen od strane naroda to je interni problem Sirije. To nije naš problem. I trebamo pustiti da se odvija e, taj proces. Zamislite da sutra, na primjer, e, Kina, Indija ili neke druge velike snage žele na neki način iskoristiti druge e, zemlje u svijetu. Pa dokle ćemo onda ići? I zato si postavljam ovo pitanje što se tiče Sirije koje bi za vas, vas bilo moguće rješenje za postizanje mira. Ovdje sada govorim u, e, ovo je moje osobno mišljenje, ne mišljenje mog kluba. E, meni su Kurdi dosta simpatični, mislim da je to narod koji se borio protiv islamista, protiv e, islamističkih terorista i koji ne dobiva potporu od drugih naroda, barem ne izravno. I zato me zanima što vi mislite o potpori ili e, ne pružanju potpore Kurdima. Hvala. Hvala lijepa. Zastupniče Schaffhausen, ima li daljnjih komentara? Nema. Ovo, čuli smo sada široki spektar političkih stajališta. Pa, pa, je sada na vama da pokušate odgovoriti na što veći broj pitanja i komentara. Izvolite. Hvala lijepa na svim pitanjima. Pokušat ću na njih odgovoriti na najbolji mogući način, na temelju informacija kojima raspolažem. U smislu uloge Kurda u padu Rake, oni su odigrali presudnu ulogu u oduzimanju tog grada od islamske države zajedno sa SDF-om, sirijskim demokratskim postrebama. Oni su uspjeli osvojiti Iraku. Imali smo kurde zajedno sa e, skupinom sirijske koalicije Arapa koji se bore u toj regiji i zajedničkim snagama što je zapravo bilo iznenađujuće i protuintuitivno su bolje surađivali no što smo mi mislili. I to je dobra vijest, jer zahvaljujući toj suradnji i zahvaljujući tome što su plemena na ustačnom dijelu Sirije se ujedinila, uspjeli su poraziti islamsku zemlju, islamsku državu. I ono što je ostalo od Asadovih postrojbi, to je dobra vijest. No problem je, u budućnosti je zadržati tu političku stegu i tu krovnu organizaciju, jer čim je zajednički neprijatelj ISIS poražen, svima će biti jasno da će različiti dionici odrediti druge prioritete u svom političkom usmjerenju i to ne mogu predvidjeti kako će se dalje odvijati. E, SAD će posebice podržavati sirijske demokratske snage ako će, ako to djelovati stabilizirajuće na cijelu regiju, također će podržati izbore za lokalna vijeća. Koliko dugo će to trajati, to ovisi o političkom procesu. Što se tiče pitanja koliko je provediv politički proces, to je jako dobro pitanje, ovisi o tome na koji politički proces mislite. Moje mišljenje je, ja bavim se Sirijom nekih 17, godina, a Bliskim istokom još i duže. Mislim da se ljudi baš ne mijenjaju tako puno niti vlade, osim ako ne moraju, ako su prisiljeni. I kada ulazimo u pregovore, ne znam što će natjeri, natjerati Asadovu vladu da izmijeni svoju politiku i također nisam sigura na koji način bi oporba mogla izmijeniti svoju politiku. To je najveći izazov. Ne bih želio biti u situaciji Stefana Dimostore, unatoč njegovim vrijednim naporima. Mislim da međunarodni pritisak dobro funkcionira i ako možemo spojiti SAD, Rusiju i Europsku uniju da je zajednički izvrše pritisak, onda ćemo moći nešto stvariti. No, mislim da će to biti mnogo teže no što smo pretpostavljali. Kakvu ulogu igra Rusija u ovom procesu? Ne znam. Ne bih želio govoriti u ime Ruske federacije, no iznijeću dva komentara kada se sastajemo sa njihovim ministarstvom vanjskih poslova. Oni zvuče prilično razumno, upoznati su s ovom temom jako dobro i ja bih želio pozvati na roštilj kod sebe, kod kuće. Prilično su simpatični, no kada razgovaramo sa drugim članovima ruske vlade, postaje jasno da drugačije gledaju na Siriju i to uključuje i vojnu intervenciju. Dakle, Rusi ne zastupaju jedinstveno stajalište, ne nastupaju monolitički i stoga je uvijek otvoreno pitanje na koji način će oni reagirati. Njima je vrlo bitna vojna pobjeda koju žele zagrnuti plaštom diplomatske intervencije. Neki špekuliraju na tome da će povući u budućnosti svoju potporu neposredno uoči izborne kampanje u proljeće 2017. godine kada će se, to želi Putin. Na koji način SAD i EU mogu spriječiti daljnju katastrofu Jedino što ja znam u, usred svih ovih teorija je da moramo izvući pouku iz povijesti. Američka politika pod administracijom Baracka Obame je bila katastrofalna. Došlo je do urušavanja cijele jedne zemlje i najveće razine sektaštva na Bliskom istoku. To je imalo utjecaj ne samo na cijelu regiju, nego i na sigurnost Europske unije. I sve je to dovelo u pitanje predanost Amerike, sigurnosti Europske unije i cijelog svijeta. Što se tiče uloge Turske, Mislim da ste zapravo se referirali na video zapise koji pokazuju turske postrojbe koji ulaze u dio Sirije uz e, pratnju podružnice Al-Kaide. E, Turci djeluju kao posrednici u Siriji, ulaze u različite dijelove Sirije. Nisam upoznat sa time da je izravno turska vlada uključena u potporu HTS-u. Mislim da je to njihovo, pitanje njihove politike, no jasno je da tijekom vremena cilj svrgavanja Asada je ublažen, odnosno nije više aktualan, uz sve veću ulogu Kremlja koji je pogurnuo Tursku u konflikt kako bi se blokirale sirijske demokratske snage jer njih smatraju neprijateljem. I drugo, drugi razlog je kako bi se borilo protiv ekstremista unutar Turske kako bi se došlo do političkog sporazuma uz poštivanje uvjeta Moskve. Kako ćemo mi to sad u budućnosti odigrati? To je jako dobro pitanje. Ima mnogo špekulacija. Mislim da je bilo ono što se događa proteklih mjeseci. Svi gledaju u Siriju, u tu gomilu smeća i ruševina koja je nastala tamo i veliki broj raseljenih osoba. Svi, koji, svi žele ući u Siriju i ponovno je obnoviti. Kina, Iran, sve susjedne zemlje. No nitko ne želi za to platiti. Siguran sam da SAD neće platiti za obnovu, ponovnu izgradnju zemlje koju je razorila, koju su razorile Ruska federacija, e, islamisti i Asadov režim. Ova administracija to sigurno neće učiniti. Naša sveukupna fiskalna situacija u sed u nije baš blistava i sigurno nećemo ulagati u nešto e, iz čega ne možemo očekivati bona fide politički povrat. Mislim da se i europske države s time slažu. Možda će politički proces donijeti neke izmjene. Vidjet ćemo, ono sada smo udaljeni od toga. Što se tiče ratnih zločina, jako dobro pitanje. Ima mnogo razloga zašto se to pitanje nije otvorilo prije i to na izravniji način. Neki od tih razloga su vezani u činjenicu da su mnogi dužnosnici smatrali da ako se otvori to pitanje ratnih zločina preuranjeno, ograničit će se opcije Asadu da napusti zemlju sa svojom pratnjom. Jer ako nekoga želite uvjeriti da napusti zemlju, ako se podigne optužnica za ratne zločine, to će otežati situaciju. No kako e, se rat nastavlja, brutalno se nastavlja, e, usmjerene, mnogo ruše usmjereno na civile, time sve veći imperativ postaje da se otvori pitanje ratnih zločina u Siriji. No tu je još jedna dodatna otežavajuća okolnost. Naime, imamo mnogo međunarodnih dionika koji interveniraju u Siriji, različite provenijencije i stoga bi se takva istraga mogla proširiti na druge zemlje u smislu njihovog ponašanja tijekom rata. I to bi se otežalo posredovanje u mirovnom procesu. Ja bih vas potaknuo da vi i dalje nastojite otvoriti pitanje odgovornosti za ratne zločine. Mnogi unutar Asadovog režima smatraju da će se stvari vratiti onak na, u situaciju kako su bile prije. No, ako bismo otvorili pitanje ratnih zločina, onda bismo ipak povukli crtu i pokazali bismo da se stvari ne mogu vratiti na staro. No, to ćemo prepustiti pravnim stručnjacima. Što možemo očekivati od SAD-a i posebice? otvaranja pitanja e, unutar Sirije, različitih atentata koji su počinjeni, suradnje sa zrakoplovstvom e, sirijskih obrambenih snaga. Mi moramo biti svjesni toga da se e, snage koje se bore za Asada jako dobro izgledaju na papiru. No, zapravo, kada pogledamo zemlju, vidjet ćemo da se radi o jednom mozaiku postrojbi. To je bilo učinkovito u borbi protiv ISIS-a, ali to je to je podrazumijevalo mnogo stranih boraca, ne samo e, ruskog zrakoplovstva, već ruskih plaćenika koje su islamske snage uhitile to je za sada tijekom rata bilo učinkovito. No hoće li to biti učinkovito i u mirovnom procesu na području koje je pod kontrolom sunita, to baš nisam siguran, osim ako politički e, zagovornici neće pomoći da dođe do sklapanja sporazuma. Što možemo očekivati od SAD-a? Razlog napetosti između SAD-a i Ruske federacije te Irana i Sirije se može svesti nakon bombardiranja Han Junja početkom ove godine od strane e, administracije Trumpa različite milicije šita su napadale američke vojne baze u okviru takozvane južne kampanje. Zbog toga su počinjeni zračni udari od strane američkih snaga i to je dovelo do toga da su Amerikanci oborili sirijski džet, sve to privuklo mnogo pozornosti i stoga su pregovori sa Rusima postali učinkovitiji i mogli smo doći do e, sporazuma o ublažavanju sporazuma. E, taj sporazum se treba odnositi na područje duž rijeke Eufrat Eufrat bi služio nešto poput rijeke Elbet za, tijekom drugog svjetskog rata, no obzirom da e, Amerikanci dolaze i sa istoka, a Sirici i Rusici sa istoka. Kada su Rusi prešli tu rijeku, e, te dvije sile su došle u doticaj i ta mogućnost i dalje postoji. No SAD i Rusi su uspjeli ublažiti sukob do sada. Mislim da će i dalje u tome biti uspješni jer ne želimo se zaratiti sa Rusima zbog Sirije. Imamo mnogo veće probleme. Moramo stoga doći do sveobuhvatnijeg i stabilnijeg rješenja, odnosno barem pokušati. E, istražiti ćete mogućnost što se tiče iznenađujuće ostavke premijera Harija. Nisam siguran i ja sam zbunjen time, no znam da politički prostor između Libanona i Hezbolaha se suzio i stoga gubitak pokroviteljstva sunita nad tom regijom nije nešto što je dobro za napetost između Izraela i Hezbolaha po pitanju Libanona i Sirije. To je otvorilo zabrinutost u smislu izbijanja novog rata to možda se pretjeruje u tim pretpostavkama, šalju se različite poruke. Na koji način će se dalje odvijati e, sirijski rat i u odnosu na Libanon, to je Izraelcima neprihvatljivo i oni su rekli jasno i glasno da će štititi svoje interese. Što se tiče suverenosti UN-a, to je vrlo zanimljivo pitanje jer postoji jedna velika mješavina kombinacija različitih strana koje su intervenirale u sirijskom ratu. SAD, to je bila odluka predsjednika Obame, odlučili su da neće intervenirati u Siriji zbog ljudskih prava. Umjesto toga su intervenirali u Siriji kako bi porazili islamsku državu sukladno članku 51 i Iračke republike. Stoga mi i drugi koji podupiru koaliciju smo aktivni u Siriji iz jednog vrlo jednostavnog razloga, a to je Asad je izgubio kontrolu nad svojim teritorijem i susjedne zemlje su od svih nas zatražile da e, porazimo organizacije koje su preuzele taj teritorij koji je Asad izgubio. Ta organizacija postaje sve slabija i stoga pravno opravdanje za naš prisutnost u Siriji nestaje. E, kako ćemo to buduće opravdavati? SAD djeluju, kao što znate, na temelju međunarodnih ovlasti, ali su tako vlastitih ovlasti. SAD opravdavaju svoju intervenciju u Siriji na temelju vlastitih porasta koji su doživjeli nakon e, 11.9.2001. godine u smislu suzbijanja terorizma. Različite strane interveniraju u Siriji, mnoge iz susjednih zemalja i stoga je Sirija postala igra bez ikakvih granica. I sve dok nećemo imati inkluzivniju i odgovorniju vladu u Damasku ili imat ćemo fragmentiranu Siriju, i sve dok se to ne izmijeni, nećemo moći uspostaviti stabilnost. To je otvoreno pitanje. Da vidimo posljednje pitanje što se tiče režima Asada. Da li je to interno pitanje? To će biti rezultat političkog procesa, čak i sukladno ženovskom procesu. Predviđaju se promjene ustava, izbori, no mislim da većina vas je svjesna da neovisno o ishodu tog procesa, američka politika i politika nekih europskih zemalja se temelji na ponašanju odgovorne vlade unutar Sirije u vezi odnosa sa susjednim zemljama i načina upravljanja internim pitanjima na taj će e, SAD i Sirija biti na različitim putevima. S američkog stajališta vrlo bitno je ustvrditi da američki utjecaj unutar Sirije nikad nije bio velik. E, Republika Sirija nikad nije bila saveznik SAD, vjerojatno neće nikada niti biti. Međutim, primarna važnost Sirije je geopolitičke naravi ona je sjecište, odnosno e, nešto poput temelja u jednoj cijeloj zgradi što god da se događa unutar tih temelja će se širiti na cijelu regiju. E, mi moramo početi odnose sa zemljama u regiji, ne govorim sad o demokraciji. Demokracija je predivna ideja koju ja podržavam i osobno i u ime u cijelom svijetu, postoji cijeli niz koraka koje moramo poduzeti da bismo došli do nečega što je mirotvorno, a za sada to ne postoji. Imamo privremena prijelazna rješenja sa polovičnim mjerama, vrlo malo političke volje da bi se interveniralo u Siriji, kako bi se generirao ishod koji bi bio inkluzivni. Umjesto toga imamo preferencije za poredak umjesto stabilnosti. To je što sam naučio iz razgovora sa Ruskom federacijom. Ono što razlikuje Amerikance i Ruse i zapadnjake i Ruse je sljedeće. Za kao i za mnoge od vas, najprije dolazi stabilnost, a nakon toga red. No, za Rusku federaciju je to drugačije. Najprije dolazi red, poredak, a nakon toga stabilnost. Možda smo i mi i oni griješimo, možda smo trebali naći negdje na sredini i zajedničkim snagama djelovati u smjeru stabilnih ishoda. Ako se vratimo na staro, na posljedku ćemo imati jako ulaganja mnogo novca u mjesta koja su poput crnih rupa u Siriji. Ulagat ćemo u ljude koji su neodgovorni, koji neće moći poboljšati život za Sirijice. Treba nam odgovorni sustav, posebice u područjima u kojima zapadne zemlje imaju svoje agencije. To bi bio učinkoviti način rješavanja i vaših i naših problema. Hvala. Hvala vam najljepša što ste na sustavan način odgovorili na sva pitanja koja su postavili članovi ovog odbora. Imamo još nekoliko minuta na raspolaganju, pa evo zato me zanima hoće li još netko da uzme riječ. Gospodin Charles Stenok, izvolite. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Evo samo e, nekoliko pitanja. Već e, pet godina, odnosno prije pet godina sam govorio da se nametne zona bez letova i u to vrijeme je rečeno da to vojno nije moguće izvesti zbog e, Asadovih misila tlo E, zrak koji su previše sofisticirani i da jednostavno nismo imali vojnu opremu za takvo što. Mislite li da je to ipak moglo biti urađeno i mislite li da bi to moglo, da je to moglo spasiti na e, stotine tisuća e, života prije nego što je to područje postalo područje svih džihadista i drugih koji su se tu uključili. A što se tiče Kurda. Ja predsjedavam e, skupinom e, za e, odnose sa Kurdistanom i mi vrlo često spominjemo pitanje referenduma neovisnosti, a Amerika nije učinila puno kako bi se spriječio ulazak u Kurkuk i mislim da u tom području E, Asad će se okrenuti prema svojim prirodnim e, saveznicima uz pritisak e, Turske naravno. I pitam se što će tu biti onda sa Irakom, Sirijom, Iranom i što će se desiti ako se tu prizna nova država i može li se iskoristiti pritisak na Asada da se zadrži neka federalizirana Sirija koja bi pružila ipak autonomiju kurdskim regijama. Hvala. Sada predajem riječ gospodinu Freundu. Hvala. Ja se želim nadovezati na ono što ste rekli maločas, a tiče se politike Baracka Obame u Siriji. Niste rekli da je to bila katastrofalna politika, ali mislim da ste se htjeli e, pozvati na politiku e, tih crvenih e, linija, odnosno granica, ali ne samo na to. Ja sam dosta blisko pratio u to vrijeme Barakovu politiku i znam da je ta politika granica politika koja nije vodila nikud, ali što je mogao učiniti drugo, to je veliko pitanje. I također što se tiče činjenice da su Amerikanci e, se umorili od e, uvlačenja u ratove u na Bliskom istoku, e, Afganistan, povlačenje iz Afganistana, pa onda ne povlačenje, pa se pitam što se zapravo moglo onda drugo učiniti u to vrijeme. Hvala. Javlja li se još netko za riječ? Ne. Gospodine Tabler, izvolite. Hvala. zapravo ovdje sada moramo gledati malo unatrag, malo naprijed, zamišljati budućnost i tako dalje. Što se tiče zone e, sa zabranom e, leta u to vrijeme i prije ruske intervencije sirijsko zrakoplavstvo, zrakoplavstvo je e, bombardovalo pozicije oporbe, bolnice i druge objekte. To je nedvojbeno. I u tom slučaju su postojala dva problema koja su doprinjela ovakvoj odluci. Jedan je bilo sama činjenica da je oporba bila fragmentirana i potpora toj oporbi i to nije iznenađujuće s obzirom na političke podjele, s obzirom na e, vojnu, vojnu oružanje, ali naročito zabrana priletanja u određenim područjima Sirije bi E, mogla služiti kao temelj za politički postupak, e, barem u tom području. Ali uvijek sam bio skeptičan, uvijek sam e, mislio da mi ne možemo u potpunosti riješiti sirijsko pitanje jer smo naučili, izvukli smo pouke iz Iraka i znamo da je teško rješavati interna pitanja određene države, ali možda je postojala određena mogućnost. Da li bi to zaista funkcioniralo i kako bi to utjecalo na ishod rata, to ne znam. E, u svakom slučaju to je smjer u kojem nismo išli u tom toj situaciji. Ono što znamo da je politika koja je primijenjena, ovdje govorim o Washingtonu i politici predsjednika Obame, znamo da je to dovelo do sadašnje situacije. Dakle, SAD ima e, odgovornost u svemu ovome, ne samo po pitanju humanitarne situacije, već i činjenice da e, se Al-Qaida e, proširila na tom području i da je e, Daesh, odnosno ISIS, ISIL ojačao. SAD je imenovao terorističke organizacije koje su se počele pojavljivati od samog početka sukoba u cijelom ovom području. I mi smo na kraju završili sa tom nekom crnom rupom, sa sukobima između posrednika, regionalnih sukoba koji su doveli do e, uništenja e, Sirije i e, ugrožavanja sirijskog naroda i to je naravno utjecalo i na odnose sa SAD-om. Što se tiče uloge Kurda, jedan od velikih problema i kritika prema SAD politici je činjenica da se pružila potpora sirijskim demokratskim snagama. Zato postoji više razloga. SAD ima savez i sa Turskom. Turska je e, član e, NATO-a i to predstavlja adut za SAD, a e, demokratske snage su služile samo kao pokriće za kurdsku stranku i potporu kurdskoj stranci. Dakle, iako su, e, dakle SAD je podržavao FDF e i znalo se da ako SAD pruži potporu Kurdima, da će izgubiti u potpunosti potporu Turske. Mislim da će e, SAD nastaviti pružati potporu SDF-u ali tu ipak dolazimo do nešto složenih aspekata. Kurdski narod je sam podijeljen u različite e, struje i najteži dio kurdske politike je da se to uklopi u e, zapadnu politiku, odnosno u politiku E, SAD-a i ideologiju SAD-a. Dakle, politička suradnja na tom području je ograničena, ali e, SAD je učinila sve što je mogla u borbi protiv islamske države i mislim da ljudi u Siriji to e, znaju i za sad smo uspjeli osloboditi ta područja. što se tiče pritiska na Asada, Mislim da je Asad kao i svi drugi u regiji osoba koju treba ponuditi e, nešto kako bismo dobili nešto za uzvrat. E, to je situacija koja traje već dosta dugo, ali e, mi vrlo rijetko imamo tu politiku pružanja nečega za uzvrat nečeg drugog, što bi SAD možda mogao, e, mogla e, forsirati kako bi se iznašlo rješenje i kako bi se koristili svi instrumenti koji su na raspolaganju. Ali moramo vidjeti što je sa iranskom e, politikom, o tome je govorio predsjednik, također ćemo čuti što će biti sa sirijskom politikom koja je povezana sa iranskom, što znači da moramo još sačekati. Ali boriti se protiv Isila E, je nešto što će morati ući u novu fazu i mi moramo vidjeti kako će Iran e, reagirati na ovu novo nastalu strategiju. Što se tiče predsjednika Obame i ovih crvenih linija, postojalo je više faza za vrijeme ovog rata koje su dovelo, dovele do ovakvog smjera razvoja događaja i prije politike crvenih linija na ljeto 2012. godine odlučeno je da se neće naoružavati i organizirati oporba Sirije. Ali ono što je tu nedostajalo je do odluka da se regionalnim savez, da se regionalni saveznici to učine bez nas. I e, to je dopustilo Iranu da zauzme poziciju sve dok se SAD ponovno nije uključio, ali tu je već došlo do većeg razdora u e, sirijskoj oporbi i nešto od tog novca je otišlo i u e, ekstremističke skupine. Dakle, to je ono što e, zbog čega žalimo, ali to se moglo i očekivati jer u regiji se na ove skupine gleda na drugačiji način nego što mi na njih gledamo. E, također, što se tiče ovih e, crvenih linija, to e, je bila vrlo loša odluka kada su najavljene te granice, dakle u osmom mjesecu ili sedmom 2012. godine Asadov režim je počeo koristiti prema našim obavještajnim podacima, ali to je i dokazano, počeli su koristiti kemijske oružja i e, to je nešto što smo znali e, u 11. mjesecu 2012. godine. Dakle, u ožujku 2013. godine e, savjetnik za sigurnost Obame je rekao da su sada pređene sve te crvene linije. Za, dakle, 2013. godine u ožujku je donesena odluka odnosno zašto se nije iskoristio taj period od 8. E, mjeseca 2012. do ožujka 2013. godine da se pripremi e, javno mnjenje u SAD-u za e, jačanje ovih crvenih linija, na to ne znam odgovor, ali znam da je upravo ta odluka dovela do toga da SAD više nije mogao učinkovito utjecati na E, ishod tog rata i to je e, mnogima dokazalo, uključujući i naše saveznike e, na Bliskom istoku, da Amerika jednostavno više ne želi ići u tom istom smjeru u kojem je go išla ranije. I to se može shvatiti s obzirom na troškove SAD-a. No, Dakle, tek Trump je ojačao te e, granice, crvene linije e, i zapravo opravdaju očekivanja mnogih e, po pitanju SAD-ove politike u Siriji. Korištenje sarina u Siriji je ono što je naravno naljutilo e, predsjednika i što je dovelo do vojnih e, e, udara na ovu već utvrđenu bazu. Dakle, hoće li to dovesti do, koriš, prestanka korištenja kemijskih oružja u Siriji, to ne znam, ali mi jesmo mogli u jednom trenutku utjecati na ishod ovog sukoba, ali nažalost jednu od tih ključnih prilika smo propustili. Hvala. Ako nemate više komentara niti pitanja, onda se želim zahvaliti gospodinu Tableru koji je bio sa nama na ovom odboru poslijepodne. Hvala vam na svim značajnim informacijama koje ste nam dali. Vi ste jedan zaista značajan stručnjak e, po pitanju Sirije, tako da nam je drago što smo imali priliku e, razgovarati s vama. E, poštovane kolege, ja predlažem da napravimo stanku od 15 minuta kada ćemo imati glasanje o izvješćima koji su nam na dnevnom redu. Dakle, vidimo se u 5 sati i 15 minuta. Hvala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 Poštovane kolege, gospođe i gospodo, nastavit ćemo s našim radom te prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. Možete svi zauzeti mjesta. Molim one koji ne sudjeluju na našem sastanku da napuste dvoranu. Sedma točka, godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Izvjestitelj ne želi ništa dodati onome što ste dobili. Možemo odmah glasovati. Gospodin Nard, izvolite. Gospodine predsjedatelju, imam e, usmeni amandman e, na točku e, 49. Radi se o situaciji u Kolumbiji kojoj treba podrška e, i treba svakako i osigurati da financije Farka koje su rezultat e, krijumčarenja e, droge ne budu ponovno usmjerene u borbu tamo jer bi to moglo E, jer inače možemo iz tog izvora dobiti i dobre informacije o krijumčarenju droge. Dakle, bilo bi dobro da e, podržimo mirovni proces u Kolumbiji važan i za e, Kolumbiju i da sva sredstva Farka i sve što sva koriste od krijumčarenja E, droge se koriste za utvrđivanje identiteta žrtava i da se spriječi e, krijumčarenje i da se e, potakne borba protiv ovih kriminalnih elemenata. To je moj usmeni amandman. Volim ja iznenađenja. Dakle, vi biste Dakle, e, razgovarao sam s gospodinom Nartom i e, što se tiče njegovog amandmana, ja bih tu mogao podržati ovu rečenicu u kojoj se e, ponavlja podrška mirovnom procesu u Kolumbiji koja je odlučujuća za budućnost Kolumbijaca i stabilizaciju regije. To bih podržao. Jednako tako bih podržao i zahtjeve Europskog parlamenta da sva sredstva Farka, e, pa i ona koja su e, e, stečena krijumčarenjem droge se koriste za obeštećenje žrtava. To će se dodati kompromisnom prijedlogu 13a. Hvala lijepa, SND, ECR, liberali. Prijeći ćemo na glasanje. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, e, suzdržani, oprostite, protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo na amandman 35. Za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. 28.8. osam e, Kompromis tri e, usvaja se, kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis, ne, oprostite, amandman 95. Dakle, e, po dijelovima prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se, ne, trebamo provjeriti. Prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Drugi dio. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis šest. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 113. amandman za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Odbija se. Kompromis sedmi. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis sedam a i usmeni amandman broj 1 za protiv suzdržani usvaja se da Amandman 135 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136 za, protiv, suzdržani, odbija se.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 suzdržani, odbija se. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 224, gospođa Luzing. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 226 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 227. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. 227. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 242 za, protiv, suzdržani, provjera 242 Odbija se. Trinaest a sada uključujući i usmeni amandman za protiv suzdržani usvaja se Kompromis 14. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14a. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 264. Gospodin Mesarić. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 266 se ne razmatra, zatim 262 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 15 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 16 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 17 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 299 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis... Ne, e, Amandman 336, gospođa Lözing, za, protiv, suzdržani, odbija se. 338, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 341, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21, za, protiv, suzdržani. Provjerimo. 21. kompromis otvoramo glasovanje. Zatvaramo. Kompromis 22 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 23 za protiv suzdržani usvaja se. 377 za, protiv, suzdržani, odbija se. two in favor, against abstentions carried. Okay. Provjerit ćemo, dakle, uvodne izjave. Uvodne izjave broj dva, troje ili dvoje, koliko nedostaje kolega? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Number citation four. Uvodna izjava četiri za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 20 je usvojen. I elektroničko e, sad glasovanje o nacrtu izvješća e, uz amandmane. Otvaram glasovanje. Jedan kolega nedostaje, zatvaram glasovanje. Usvoja se. dolazimo do... Molim vas, gospođo Lözing, izvolite. U ime e, moje skupine smo izradili manjinsko izvješće i već poslali isto u tajništvo. Hvala vam lijepa, gospođo Lözing. Osma točka e, je godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosti i obrambene politike e, Gospodine Galer, želite li nešto dodati? Ako ne, možemo odmah glasovati. Kompromis broj 1. Za. Protiv suzdržani. Usvaja se. Amandman 17. Za. Protiv suzdržani. Odbija se. 18. Za. Protiv suzdržani. Usvaja se. 19. Za. Protiv suzdržani. Odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36 u dva dijela, u tri dijela. Prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37. gospođa Lözing za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 39. Gospodin Picula za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 3 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 49. Gospodin Karver za protiv suzdržani odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 63 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za protiv suzdržani usvaja se. Usveni amandman broj 2 za protiv suzdržani usvaja se. Broj 3 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 7 za protiv suzdržani usvaja se. 83 za protiv suzdržani usvaja se usvaja se, 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis 8, za, protiv, suzdržani, usvaja se, 94 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se, a 99 za protiv suzdržani odbija se 97 za protiv suzdržani odbija se 100 za protiv suzdržani odbija se 98 za protiv suzdržani odbija se 101 i 102 za protiv suzdržani odbija se. 102 za protiv suzdržani odbija se. 104 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 9 za protiv suzdržani usvaja se. 114 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjeram. 114. drugi dio. Zatvaramo glasovanje. Odbija se. 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 116 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117 za, protiv, suzdržani. Provjera za 117. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 118 za, protiv, suzdržani usvaja se 119 za protiv suzdržani odbija se kompromis 10 za protiv suzdržani usvaja se 129 za protiv suzdržani odbija se 130 za protiv suzdržani usvaja se 100 i 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 183 ne razmatra se, 131 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 141 i 142 zapravo amandmani za protiv suzdržani odbija se 143 za protiv suzdržani odbija se 144 za protiv suzdržani odbija se 146 za protiv suzdržani odbija se 147 za protiv suzdržani usvaja se 145 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 148 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 149 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 150 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 151 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, odbija se. 153 za, protiv, suzdržani, usvaja se odbija se. 154 do 157 za, protiv suzdržani, odbija se. 158 do 163 za, protiv suzdržani, odbija se. 164 za, protiv suzdržani, odbija se. 165 za, protiv suzdržani, prihvaća se kompromis se usvaja i sada kompromis 13 za protiv suzdržani usvaja se. 184. i 5. amandman za protiv suzdržani odbija se. 187 za protiv suzdržani odbija se. 186 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 14 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 189 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 199 eh, i 200. Odbija se 201 za, protiv, suzdržani. Odbija se 202 za, protiv, suzdržani. Odbija se 203 za, protiv, suzdržani. Provjera 203. And it's closed. Glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvojeno. 205 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 206, 207, 208 za, protiv, odbijeno. 209 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 210 za, protiv, suzdržani, odbijeno. E, kompromis 15 usvojeno. Dolazimo do amandmana 219 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 220 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 221 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 222 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 223 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 224 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis broj 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dolazimo do eh, dvjesto 235 za, protiv suzdržani odbijeno, 238 za, protiv suzdržani odbijeno, 237 za, protiv suzdržani usvojeno. 236 za, protiv suzdržani usvojeno. 239 Šteta da se 229 ne razmatra, bilo je puno amandmana. 240 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 241 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 242 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 243 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 244 za, protiv, suzdržano, odbijeno. 245 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 246 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 247 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 248 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 249 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 250 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 252 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 251 za protiv suzdržani odbijeno. 253 za protiv suzdržani odbijeno. 255 za protiv suzdržani odbijeno. 256 za protiv suzdržani usvojeno. 254 za protiv suzdržani usvojeno. 257 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 17 za protiv suzdržani usvojeno. 266 za protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dolazimo do amandmana 279 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 218 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 281 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 282 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 283 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 284 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 286 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Dolazimo do citata uvodnih izjava. Broj 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Broj 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Usmeni amandman broj 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. I dolazimo do konačnog glasovanja izvješću kako je izmijenjeno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I izvješće je usvojeno. Čestitamo izvjestitelju. Gospođo Luizink, izvolite. Moj klub je izradio manjinsko izvješće i poslao ga tajništvu. Hvala lijepa, gospođo Luizink. I time dolazimo do devete točke dnevnog reda uspostava instrumenta koji bi doprinio sigurnosti i miru. Pri svega ću dati riječ izvjestitelju Anu Dažunu da nam iznese svoje stajalište o privremenom sporazumu u koji je sklopljen tijekom međuinstitucijskih pregovora. držao izvoli. Hvala gospodine predsjedavajući. Evo samo kratko želim reći da dva zahtjeva koja smo mi imali kada smo pregovarali za vrijeme trijaloga su e, zadržana i dakle udovoljeno je našim zahtjevima. E, stoga je stajalište parlamenta e, priznato, naročito u zajedničkoj izjavi koja će biti priložena uz tekst. Dakle, to će potpisati i komisija i parlament i vijeće. E, naročito o tome da će se e, to financirati za e, zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku da će se instrument za doprinos stabilnosti i miru financirati kroz ovu politiku i još jednom se želim zahvaliti svim klubovima koji su nas podupreli. Hvala lijepa, Arno. Ja bih želio zahvaliti na tvom izvrsnom radu. To je bio vrlo težak dosije, ali pregovori su bili jako, jako dobri, posebice sa vijećem. I sada možemo nastaviti sa glasovanjem. Nema daljnjih javljanja za riječ. Dakle, samo jedno glasovanje. Otvaram glasovanje. 36 glasova, 36 prisjednih, zatvaram glasovanje. Usvojeno sa 27 u odnosu na 7. Glasovanje planova sjednici 29. veljače, glasovanje u vijeću u prosjencu. U sječnju će se, se rezultati glasovanja objaviti u službenom listu Europske unije. Time dolazimo do 10. točke dnevnog reda razno. Nema tih sljedeći sastanak će biti 13. studenog u 19.30 e, u Strasburu. Zaključujem sastanak. Ugodnu večer vam želim.